Uh, uh, poštovane kolege i kolegice, poštovane dame i gospodo, evo još jednom Dakle, trebali bismo se, dakle, vraćamo se na sastanak odbora i imamo e, naš dnevni red koji je nešto drugačiji nego dnevni red prethodnog sastanka, no ako nemate komentara, onda usvajamo prijedlog dnevnog reda. vrlo važna informacija Dakle, sastanak predviđen za 11. svibnja je otkazan. Dakle, sastanak 11. svibnja nemamo sastanak. Umjesto toga imat ćemo sastanak u Strasburu, kao što smo prethodno rekli, i to 18. svibnja od 9 do 10 i 30. E, dakle, uz nismo uspjeli dogovoriti jedan drugi termin. Dakle, kao što sam rekao, novi datum termina 18. svibnja od 9 do 10.30. Potom sljedeći sastanak u Briselu 29 svibnja, 29. do 30. svibnja, dakle, za gotovo četiri tjedna imat ćemo u Strasburu glasovanje o platformama, o online platformama. A sada prelazimo na sljedeću točku, točku četiri dnevnog reda, dakle zapisnik sa sastanaka 25. i 26. siječnja i 6. veljače 2017. godine. Zapisnike imate u svojim dokumentima. Točka 5. propisi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koje se premiju na određene internetske emitiranja i tako dalje. Dakle, izvjestiteljica je gospođa Mlinar, a međutim, gospođa Vjerni će zamijeniti, barem koliko sam ja upoznat s time, gospođu Mlinar, stoga počet ćemo e, Dakle, prvo sa govorom izvjestitelja, Potom, htio bih vas podsjetiti da je glavni odbor za ovaj dosje, odbor Juri, a, ovdje se mišljenje izdaje na temelju pravila 53, a prijedlog uredbe e, zapravo predstavlja dio paketa o e, zaštite autorskih prava i cilj je omogućiti e, veći pristup televizijskim radioprogramima putem interneta iz drugih zemalja članica Europske unije. Dakle, možemo početi i počinjemo sa govorom izvjestitelja gospođa Vjernik. Hvala gospodine predsjedavatelju. Evo, govorim u ime izvjestiteljice gospođe Angelike Mlinar. Dakle, izvjestiteljica naglašava da postoji potreba da se postojeća pravila prilagode onom što imamo u digitalnom dobu. U komisiji u tu svrhu predložila e, uredbu u kojem se e, zapravo e, prilagođava postojeća direktiva digitalnom okruženju kako bi se prižela prava kada je riječ o organizacijama za radio difuziju te reemitiranje televizijskih programa. Koja se je podržala pri opći pristup komisije u pogledu dva ih prijedloga, a to je načelo zemlje porijekla, e, kako bi se omogućilo pružanje usluga te također širenje e, kolektivnih prava za e, usluge reemitiranja. Što se tiče načela zemlje porijekla, izvjestiteljica smatra da je komisija uspostavila dobru ravnotežu između zaštite e, prava i s druge strane širokog pristupa uslugama. Nadalje, izvjestiteljica podržava e, pristup e, i podržava također da se ovdje ne podržava širenje dodatnih, eh, eh, dodatnih sadržaja. Dakle, ovo imamo pristup koji omogućava da se e, naprave prilagodbe odgovaraju sukladno kontekstu. Ovaj prijedlog e, zapravo e, ne ugrožava načelo teritorijalnosti ili drugih sloboda uključenih stranaka. Međutim, postoji potreba da se razjasne pitanja vezana tržnog natjecanja te također da se još jednom revidira učinaka ove E, ovih e, propisa, ponajprije kada je riječ o financiranju i ulaganjima u e, audiovizualna djela. Dakle, kada je riječ o upravljanju e, zajedničkim pravima, e, kaže ovdje ne riječ samo o zatvorenim mrežama, nego također i e, prava na usluge reemitiranja u imajući znači na umu da je riječ o kontroliranom okruženju. Ovdje i na kraju izvjestiteljica podržava Um, ono, um, dakle sve one propise koje postoje u pojedinim zemljama. Izvjestiteljica e, se raduje svim komentarima i doprinosama ostalih kolega, te također suradnje sa e, izvjestiteljima u sjeni na ovom dosijelu. Hvala. Hvala. Hvala što ste iznijeli, ovdje prenijeli zapravo mišljenje izvjestiteljice. Sada prelazimo na e, su izvjestitelje. E, dakle, e, gospodin Salini, a u njegovo ime gospodin Patričelo. Evo ga, komplicirano. Un sostituto dell'ultimo minuto. Hvala lijepa. I ja samijenjem e, kolegu, uskačem u zadnji čas i e, u tom smislu ću pročitati ono što je e, kolega Patričevo napisao, on je dakle izvjestitelj u sjeni na ovu temu. Zahvaljujem se puno izvjestiteljici Mlinar na svim amandmanima koji su u skladu s i onim što je izvorno predložila komisija. Audiovizualni sektor je vrlo značajan dio ekonomije i gospodarstva cijelog kontinenta e, s obzirom da ima velik broj zaposlenika i e, ostvaruje veliki profit. Dakle, treba zajamčiti isključivost sadržaja i teritorijalno, zaštititi teritorijalni sadržaj. E, potrebno je da se svi mogu ipak e, diferencirati u odnosu na konkurenciju. Što tiče dakle, prijedloga jedinstvenog digitalnog tržišta e, komisije, ipak mora se uzeti u obzir da se sve stavi u ravnotežu kako bi se zaštitila autorska prava operatora audiovizualnog sektora. U ovom času sve je napravljeno kako bi došlo do maksimalnih ulaganja vezane za digitalne sadržaje i kako bi se zaštitila kulturna e, e, raznolikost projekata, a potrošačima omogućilo da sve ima razumne cijene. Ideja dakle, da se proširi na zemlju porijekla e, sve ovo moglo bi imati negativne posljedice jer to sada omogućuje mnogim operatorima da budu na tržištu. A e, tu bi e, problem bio načelo teritorijalnosti. Jer mnogi operatori možda ne bi imali dovoljno sredstava da kupe e, prava za cijelu Europu i na taj način bi mogli jednostavno nestati s tog sektora tržišta. Ako im se nedovoljno zaštite proizvod, doći će do e, mnogih problema i mogućeg gubitka od 8 milijardi eura. Izvjestelj u Sijeni smatra da je proširenje e, na e, zemlje, oznake zemlje porijekla na pomoćne usluge greška koju ne bi trebalo počiniti. Ali zahvaljujući svim ovim raspravama i mišljenja i amandmana kolega koje treba uložiti do četvrtka, da bi se možda krajem pregovora bismo mogli imati dobro mišljenje koje bi dalo korisne naputke odboru za pravna pitanja. Hvala. što ste predstavili mišljenje izvjestitelja u smjeni. A sada eh, u ime SNDA a Blanko Lopez. Hvala gospodine predsjedavatelju. Da, ovdje je riječ o dvije stvari. S jedne strane prodaja sadržaja, e, među ostalim na načelu eksklusivnosti. Kad je riječ o načelu teritorijalnosti, barem ovako kako to predviđa ova uredba, zapravo riječ je pone prije o načelu teritorijalnosti te ovo može zapravo doći do, dovesti do toga da je riječ o davanju ekskluzivnih ugovora. E, stoga je vrlo važno da se produbi procjena učinka. Moramo imati jasna pravila igre i ovaj prijedlog je zapravo na slabim temeljima. Glavni cilj komisije jeste olakšavanje uvjeta za davanje e, licencije, ali s obzirom na e, ovu kompliciranu postupke riječ je o visokim troškovima. Procjena e, učinka komisije kaže da tu nema nikakvih podataka o troškovima i vrlo je zanimljivo da komisija svoj prijedlog temelje zapravo na nečemu što ne može poduprijeti podacima. Kad je riječ o području primjene ovdje je riječ i o dodatnim internetskim sadržajima kao što su primjerice catch up i slično. I a u jednoj uvodnoj izjavi govori se također i o vijestima, o dokumentarnim filmovima, o um, emisijama iz kulture i slično. Ali u glavnom dijelu teksta o tome to se više ne spominje. A potom, kada je riječ o slobodi um, ugovaranja, tu imamo nešto u uvodnoj izjavi, ali ništa u uh, člancima. E, dakle, kada je riječ o samoemitiranju zapravo ovaj prijedlog da e, dovodi do nastanka novih problema, a ne rješava postojeće. E, dakle, ovdje se, ovo je nešto čime se protivi i udruženje autora. A u vijeće, je također imalo samo pitanja. Samo udruženje javn, javnih E, televizija zapravo ovo je podržala. U svakom slučaju ovdje uredbu svakako treba načelno e, preraditi e, kako bi se sve ovo ograničalo na jasna područja, a ono što imamo u uvodnoj izjavi tri e, dokumentarne emisije i e, slično, emisije iz kulture, e, potom sloboda ugovaranja, određena druga prava, potom treba iz izuzeti one internetske usluge koje se odnose za korisnike e, koji su izvan svoje zemlje porijekla. Dakle, Evo, e, ovo je zapravo kada, zapravo ono što e, imamo jeste određena vizija, ali nije povezana s ono što imamo u realnosti. I e, stoga ja ovdje imam vrlo velikih dvojbi, visoke troškove. Hvala, hvala, a sada u ime ECR-a. Da, ja ću biti vrlo kratak. Da, ja govorim u ime gospodina Barakova. Eh, izvjestitelja o Seni i mi načelno se slažemo sa eh, stajalištem, odnosno onime što je eh, ovdje iznijela izvjestiteljica i imamo samo dvije točke. Jedna se odnosi na to da odredbe ove uredbe ne smiju dirati u ono što imamo u pojedinim zemljama članica, kada je riječ o upravljanju pravima ili kada je riječ o Um, ugovorima o kolektivnom ostvarivanju prava. A druga točka odnosi se na e, prava koja spadaju pod e, nadležnost zemalja članica. Hvala, hvala. je se još netko za riječ? vidim da se nitko više ne javlja, stoga upućuje pitanje e, komisiji, dakle Marko Žerelo, izvolite imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. I ja zapravo ovdje govorim u ime moj kolege, moje ime je Vita Jugna. Dakle, nekako je karakteristično sa naše sastanke da uvijek imamo zamjenike. Dobro, hvala, hvala što ste mi dali e, riječ i dopustite da se kratko osvrnem na e, to zašto i kako je nastao ovaj prijedlog, što je cilj ovog prijedloga prije nego što se osvrnem na dvojbe koje su iznijeli određeni članovi. Dakle, što se tiče potrebe ovog prijedloga, dakle, ovo je prijedlog koji ide na korist e, ruskih građana. Prethodno sam čula da postoji tu potreba da zapravo imamo nešto što je na korist naših građana, nešto što je pozitivno za njih. A uvijek kad je riječ o onoj televiziji, zapravo vidimo da imamo sve veće korištenje rade televizije online, gdje je veliki postotak e, građana, barem jednom tjedno, gleda televiziju ili sluša radio online, Potom e, sadržaji iz drugih zemalja članica. Istraživanje prije dvije godine pokazalo da je jedna četvrtina građana zainteresirana za audiovizualne sadržaje iz drugih zemalja članica. Dakle, ovdje analiza koju smo napravili za procjenu učenka, ali također i ono što neprestano radimo, pokazuje da e, postoji, e, da ovdje imamo velika blokiranja, pogotovo kada je riječ o dokumentarnim emisijama emisijama, e, emisijama iz kulture ili pak emisijama iz, e, koje sadrže vrlo važne kulturne sadržaje, povijest i tako dalje. Ne govorimo ovdje o filmovima, a naš e, ovaj prijedlog ima za cilj da se omogući organ, organizacijama eh, radiodifuzije da pruže veće sadržaje, živi sadržaje svim građanima Europske unije. Dakle, kada je eh, riječ o online programima, eh, predložena mjera jeste uspostavljanje načela zemlje porijekla, a komisija kaže da to načelo zapravo otvara nove mogućnosti. To nije obveza da pružaju, da se uslu televizijske usluge pružaju i e, izvan E, dotične e, zemlje, ali im pruža tu mogućnost. Dakle, pruža se mogućnost da se postigne dogovor o korištenju određenih e, prava, ali takvi dogovori i ugovori moraju biti u skladu s onime što imamo u zakonodavstvu Europske unije. Drago mi je što sam mogla čuti da izvjestitelji i članovi podržavaju naš pristup, ali čula sam također i određene dvojbe, bez pa toga bi se htjela kratko osvrnuti i i na iznesene dvojbe. Dakle, kao što sam već rekla, ovo nije prijedlog koji ukida model licenciranja u Europi. Ovaj prijedlog pošteva ono što postoji, donosi e, dovoljna jamstva, jamstva kada je riječ o slobodama e, ugovora potom e, i postupu određena odbora, odredba o naknadama za autorska prava. Dakle, pravna osnova kada je riječ o autorskim pravima će biti zadržana. E, potom, kada je riječ o određenim poticajima za e, pružatelje radio televizijskih usluga zapravo e, da pružaju svoje usluge i u drugim zemljama članicama Europske unije, to je ono što će biti na korist europskih građana potom, kada je, e, e, nadalje htjela bi također reći e, sljedeće. Naravno, ja ovdje ja bih ovdje htjela samo reći nekoliko riječi o pravnoj osnovi. Ono što je važno reći kada je riječ o tržišnom natjecanju jest da imamo e, pravila koja su se primjenjivale u određenim slučajima i e, s namjerom da nemamo distorziju na tržištu. Naravno, to nisu opće primjenjiva kao što to imamo e, u slučaju nekih drugih pravnih instrumenata. Nadalje, članak, ovdje govorimo zapravo o ugovorima, Dakle, i tu imamo predviđene iznimke. A komisija kaže da ekskluzivno pružanje licence može biti e, odgovarajući instrument te također e, priznaje da je to potrebno u određenim uvjetima ponajprije gdje je to potrebno kako bi se ponudili novi programe. Dakle, ovdje imamo pravilo o tržišnom natjecanju koja nisu crno bijela, nego da ta pravila sadrže također određena zaštitne mjere i jamstva i mm, zapravo i nadalje postoji mogućnost uvođenja ograničenja kako ponajprije kad je riječ o uvođenju novih programa. Nadalje želim reći da cilj ove mjere jest eh, davanje poticaja i e, te također omogućiti širenje e, radiotelevizijskih sadržaja u Europi e, u Stoga radujemo se raspravi i u parlamentu i u ovom odboru i u vijeću i nadamo se da ćemo u zajedničkim snagama postići zadovoljavajuće rješenje. Hvala. Lijepo. A sada ću gospođu vjerik da li ona možda nešto želi reći ime gospođe Mlinar, naravno. Ne, hvala. Hvala vama. Želim vas sada obavijestiti da je rok za ulaganje amandmana 27. travnja. Na odboru ITRE glasat ćemo 21. lipnja, a na glavnom odboru, odboru Juri, će se glasati na ovoj temi, e, na ovu temu u rujnu. Prema tome, naše mišljenje bit će spremno u lipnju. Hvala na sudjelovanju u raspravi i na suradnji. Prelazimo na šestu točku dnevnog reda, a to je e, pitanje rizika u sektoru, u e, sektoru električne energije. Izvjestitelj je Flavio Zanonato. E, to je dio paketa o čistoj energiji. O tome se vjerojatno, toga se vjerojatno dobro sjećate i postoje pred nama tri značajna cilja. Zajednička metodologija, e, zatim procijeniti moguće krize, reguliranje opskrbe električnom energijom, kao i e, napraviti planove za e, to kako treba postupati prilikom eventualne krize. Dakle, radi se o zakonodavnom prijedlogu kojeg moramo povezati s drugim dijelovima paketa, između ostalih i sa e, uredbom o električnoj energiji. To su dvije usko povezane teme dajem riječ, dakle, izvjestelju Flavizanu NATO. Presidente, il regolamento proposto dalla Commissione europea si... Hvala lijepa. Uredba koja se predlaže želi ima za cilj dakle, da pripremi bolju suradnju među državama članicama za slučaj krize u sektoru električne energije. Kriza u električne energije definirana je kao situaciju gdje će značajno nedostajati električne energije ili pak nemogućnosti da se ona dostavi krajnjim korisnicima. Ovdje govorimo o prilično rijetkim događanjima iz tog razloga nemamo zapravo iskustva u e, upravljanju takvim situacijama, nema dovoljno iskustva, a koji puta to može imati dramatične posljedice. Evo par primjera. U travnju 2800, 2008. godine 400 tisuća stanovnika zapadne Poljske je 18 sati ostalo bez električne energije zato što je došlo do jako e, velikih e, snježnih padalina. 2009. godine 200 e, tisuća francuskih građana je zbog oluje ostalo bez električne energije. Isto tako, prošle godine u srpnju e, na primjer e, postoje iz Malte i u iz Nizozemske, a prije nekoliko tjedana na jugoistoku Europe je dakle, došlo do takve krize početkom ove godine u siječnju u e, svim e, tim gospodarstvima e, to izaziva vrlo problematičnu situaciju za građane. A treba to, za sada se sve to gleda isključivo u nacionalnom kontekstu. To je naravno i moguće rješenje. Međutim, tu dolazimo do redundantnosti nacionalnih postrojenja. Ako želimo surađivati na ovom području, a želimo, i trebamo imati odgovarajuće propise. I e, one manjkovosti u propisima koje postoje su one na kojima sada radimo. Na četiri razine. Procjena rizika, dakle, trebaju se uočiti e, moguće e, scenarije krize na regionalnoj razini, a isto tako regionalnoj i nacionalnoj, a treba također imati i metodu da se e, intervenira. prema planovima za pripremu na rizik, treba e, ih razraditi i treba sve to staviti u nacionalni i e, regionalni kontekst. Zatim treba znati upravljati krizama, ustanoviti da ima kriza, zatim treba surađivati, pružati pomoć i za kraj treba procijeniti i nadzirati situaciju. To je zapravo ex post pristup, a tu će postojati i e, skupina za suradnju na planu električne energije. Dakle, u osnovi nemam vremena ulaziti u pojedinosti, ali tekst koji se predlaže je zapravo dobar tekst koji se može, e, e, u, koji ulazi dakle, u zimski paket a e, u e, Također to se e, uklapa i u mnoge druge uredbe i koristi se metodologije također za upravljanje krizama. I u tom smislu smatram da što se tiče prijedloga komisije da treba ovdje se osvrnuti na druge faktore, ekonomske, administrativne, političke i tehničke prirode koji mogu predstavljati prepreku za upravljanje krizom. Prve takva prepreka jest nedovoljna ulaganje i e, međusobna povezanost e, samog e, sektora postoji opasnost da dođe do negativne političke slike koja se da je naročito ako neka država koja nema sama dovoljno električne energije bude prisiljena izvoziti e, svoju električnu energiju. Ima i drugih manjkavosti, ali ovo treba biti polazište prema kojem treba mjeriti je li prijedlog komisije dobar i može li udovoljiti tim zahtjevima. Treba dakle pripremiti upravljanje rizikom na učinkovit način kako bismo na kraju eh, mogli eh, očitati koje specifičnosti postoje u određenom teritoriju. I eh, treba dakle biti u mogućnosti ispostaviti struju krajnjim korisnicima, a i e-, mreža mora biti sigurna. Hvala lijepa. Sada kolegica Niedermayer e, u ime kolega Lidermajer u ime Europske pučke stranke. On je izvjestitelj u sjeni. Hvala lijepa. Kada govorimo o temi uvijek moramo uzeti u obzir da se sektor energetika, naročito električne energije, u posljednjim desetljećima jako promijenio. Uvode se nove tehnologije, e, uzimamo puno više u obzir ciljevi vezani za zaštitu klime, i e, na europskim tržištima imamo i mnoge nove izazove, koriste se nove tehnologije, među e, njima je i e, proizvodnja vjetroenergije i sunčeve energije, odnosno njih se koristi kao izvore za električnu energiju. Imamo dakle mnogo e, toga o čemu se govori u zimskom paketu. Zimskim paketom pokušavamo omogućiti e, sigurnu i održivu energiju za sve građane i za sva poduzeće u Europskoj uniji. Ovo o čem se govori do sada, mali je dio tog paketa, međutim bavi se njegovim e, vrlo važnim aspektom, a to je sigurnost opskrbe električnom energijom te priprema za rizike. I e, tu se odražava činjenica da nove tehnologije stvaraju i e, mnoge nove izazove. moramo dakle se bolje koordinirati i imati više regionalni pristup zato što e, električna energija sada prelazi granice. I moramo imati dakle bolju metodologiju kako bi se bolje mogli ustanoviti koji su faktori rizika. I ovo je dakle vrlo značajan dio zimskog paketa. A do sada smo uočili da postoje tek mali tehnički aspekti o kojima treba raspravljati, ali jako pozdravljam e, i prijedlog izvjestitelja da se načini tehnički sastanak na kojem će se vidjeti koje razlike postoje u određenim aspektima na tržištu i isto tako moramo se pozabaviti i pravnom stranom toga. Vrlo je važno da ovaj značajan dio zimskog paketa zaista bude usvojen. Hvala. Sada u ime kluba zastupnika ALDE, kolega Peterson, umjesto gospođa Liner. Hvala lijepa. U ime gospođe e, moram reći dakle da e, pozdravljam ovaj prijedlog komisije o tome E, da treba govoriti o pripremi rizika u sektoru električne energije, treba više suradnje među državama članicama i bolje razmjena informacija. To je značajno ne samo u situacijama krize, već i za stvaranje otporne energetske unije. Sva pravila vezana za električnu energiju, naftnu industriju i E, industriju plina pokazuju nam da te potrebe zaista postoje. Treba se pripremiti za e, to i e, tržišni pristup najbolji je kad se radi o krizama, ali ipak države članice moraju bolje surađivati kako bi električna energija išla tamo gdje je najpotrebnija. Komisija e, ovdje postupa ispravno kada stvara zajedničku metodologiju, usklađuje planove za slučaj rizika i e, traži razmjenu informacija na regionalnoj razini. Ipak mislim da nekoliko stvari mogu biti i bolje kada se traže preispitivanja planova na nacionalnoj razini za e, moguće rizike. I za kraj želim naglasiti da nije dovoljno bolje kondirati na regionalnoj razini i poboljšati razmjenu informacija ako istovremeno imamo nedovoljne preduvjete na energetskom tržištu koji su vezani prvenstveno za interkonekcije. To je jako vezano i za projekt o čistoj energiji i mora biti što je koherentnije moguće a drago će mi biti surađivati s izvjestiteljima i s drugim izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Hvala lijepa. Kolege, sada gospodin Benito Zeluaga u ime kluba zastupnika GUE. E, hvala. Dobro je da će e, da je Europska komisija iznijela ovaj prijedlog, jer po prvi puta ćemo imati čitav niz normi e, i e, na koje ćemo se moći pozvati kada nestane struje. Dakle, e, moramo prije svega se rukovoditi načelom solidarnosti i moramo uvijek imati struju na raspolaganju da bi se pokrile temeljne potrebe europskih građana. Bilo bi jako dobro da se odrede tko bi mogli biti zaštićeni potrošači kako bi nekim ljudima se zaista zajamčilo opskrba električnom energijom. Drugo, mislim da je potrebno da se pozovemo na energetsku učinkovitost koja će biti najbolji način da omogućimo e, i zajamčimo opskrbu energijom. To je komisija već napravila kad se radilo o opskrbi plinom. Mislim da bi bilo dobro također govoriti i o mogućnosti da svatko proizvodi sam električnu energiju. U tom slučaju se i rizik smanjuje. I na taj način može se uštedjeti puno novca e, što se tiče e, izgradnje infrastrukture jer infrastruktura često negativno utječe na okoliš i mnogi se njoj protive koji žive u blizini takvih e, infrastrukturnih objekata zbog načina na koji se one grade. Također trebali bismo imati jedan demokratski i manje centraliziran sustav proizvodnje energije. Komisija ne ide u pojedinosti kad se radi o mjerama i njihovom iznošenju, možda zato što se radi samo o prijedlogu, a možda pak e, želi ojačati ovlasti e, složenih e, mreža. Ako bi se iza toga krio E, plan pogodovanja privatnim tvrtkama koje bi radili takve planove, onda ćemo mi biti protiv. Htjeli bismo da se vrlo jasno kaže o čemu se točno radi. Ne smijemo ove stvari prepustiti lobijima. Ne smijemo zakonodavno pravilo prepustiti lobijima. Hvala gospodin Ashley Fox nije ovdje, čini mi se, međutim gospodin Henkel spreman je uskočiti u njegovo ime. On je izvjestelj u sjeni kluba ECR. Ne, ne, e, ovo je pogreška, ja sam htio govoriti o ACER-u. raise your hands because replacement is quite typical, is quite typical. Čudi me jer je toliko je tipično na današnjem sastanku da svatko mijenja nekog drugog. Dakle, ne. Onda gospodin Blanko Lopez ima riječ. E, puno hvala, zaista mi je drago što mogu zahvaliti izvjestitelju na izlaganju koji ima dosta evropski pristup iako izgleda puno toga s europskog stanovišta. Treba dakle povećati suradnju među državama članicama i poboljšati opskrbu električnom energijom, a smanjiti troškove. Na taj način e, moći će se smanjiti cijene, a to e, će se pozitivno odraziti na potrošače. Ostatak e, samog paketa govori o proizvodnji energije kod kuće e, i e, mnogim drugim aspektima koji zahtijevaju sigurnost i koordiniranje. Treba uzeti u obzir specifičnost nacionalnih električnih mreža. Koji su sve izazove predstavljaju interkonekcije? U Španjolskoj primjerice kako možemo pojačati sigurnost opskrbom i bolje uklopiti sve u mrežu. Tko će na kraju biti odgovoran? Koji operator tko će e, biti odgovoran za tu sigurnost? Sada gospodin je Hvala gospodine predsjedavatelju. Dopustite da iznesem svoje komentare. Ja sam za razliku od kolega koji radi u energetskom sektoru i e, zapravo uvijek je tu bilo riječi o zamjenskim izvorima energije, neovisno o čemu je bilo riječ. Uvijek smo imali određene rezervne izvore energije i kada zapravo govorimo o ovoj temi, onda moramo postaviti i pitanje rezervi. Zapravo mi nismo u stanju akumulirati električnu energiju. Ne, u ovom trenutku. Iz toga su nam potrebne dvostruke strukture za e, slučajeve kada imamo povećanu potražnju i kako bismo tada mogli omogućiti opskrbu. Prije nekog vremena u Italiji imali smo potputni e, e, dakle, gubitak e, električne energije. No, što je važno? Važno je da imamo rezervne, odnosno dodatne izvore energije. A što podrazumijevam po time? Primjerice, e, izvore energije na temelju saliha e, zemnog plina ili pak korištenje hidroenergije. E, to su zapravo oni dodatni izvori koji mogu, koji poslužiti za proizvodnju električne energije i to je nešto što bismo trebali svakako uključiti u ovo izvješće. To je iznimno važno u pojedinim zemljama e, postoji zajamčeno pravo na električnu energiju. Dakle, stoga mislim da bismo trebali uzeti u obzir sve ove aspekte. Madame Amaryllis e, Verheven. Sada, e, gospođa Amaryllis Verheven iz Glavne uprave za energetiku. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući i Hvala e, svim e, zastupnicima Europskog parlamenta na e, njihovim mišljenjima o ovom predlogu za pripremljenost za rizike u sektoru električne energije. Drago nam je čuti da smatrate da je predlog koristan i da ćemo na ovaj način popuniti pravnu prazninu i ojačati našu suradnju u pripremi i upravljanju krizama. I općenito ste rekli da se radi o uravnoteženom prijedlogu. Istovremeno znamo da postoje i neke tehničke bojazni koje se tiču detalja predloga i znamo da su e, potrebne e, tehničke rasprave, a mi e, naravno smo spremni pružiti bilo kakvu bilo kakve stručnjake kako bi e, vidjeli e, kako možemo poboljšati ovaj prijedlog. Dakle, možete računati na nas što se toga tiče. E, jedan opći komentar E, mi zaista smatramo da je ovo predlog koji će nam omogućiti e, bolju opskrbu električnom energijom u Europi. Potreba za tim je naglašena i od strane izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni i smatram da je to samo jedan dio šireg e, paketa tržišta električne energije kako bi ovo tržište bilo što je moguće stabilnije. Još jedan e, osvrt na neke od komentara. E, naravno, e, kao što sam rekla, stručna rasprava će biti održana kasnije ali nama je jasno da određeni dijelovi hitnih planova za upravljanje krizama moraju ostati povjerljivi, ali također u našem predlogu smo to i predvidjeli, jer smo rekli da će samo neki dijelovi ovog plana biti javni. Ovim vam pokazujemo da je to e, već predviđeno, dakle povjerljivost ovih planova. A što se tiče podjele tereta, e, Posljednje što želimo postići je stvoriti zakonodavni okvir kojim ćemo povećati administrativne prepreke. To je razlog zbog kojeg e, ovaj prijedlog gradimo na već postojećem institucionalnom okviru i ne tražimo od država članica izgradnju novih institucionalnih struktura. Mi ćemo iskoristiti ono što već postoji i što se može koristiti u budućnosti, su, na primjer regionalni operativni centri koji će dobiti dodatne dužnosti za upravljanje upravljanje krizama. Također sam primijetila da tražite postojanje E, planova za upravljanje krizama, ali isto tako i planova za procjenu kriznih situacija. Što se tiče ovog pitanja, želim naglasiti da u cijelom našem prijedlogu govorimo o zajedničkoj metodologiji i zajednička metodologija se mora primjenjivati na jednak način svugdje u Europi, ali isto tako smo u nacrtu prijedloga rekli da je moguće imati i nacionalnu procjenu u kojoj se uzima u obzir specifičnost svake situacije. Dakle, imat ćemo regionalnu procjenu koja će biti nadopunjena nacionalnom procenom ukoliko ona bude potrebna kako bismo zaista uzeli u obzir nacionalne specifičnosti. I budući da uzimamo u obzir te nacionalne specifičnosti, uzimamo u obzir i nacionalne planove koji će biti u skladu i s regionalnim e, planovima kako bi zaista mogli odgovoriti na e, svaki problem s kojim se suočava svaka država članica jer svaka situacija je jedinstvena. U Italiji, na primjer, e, veoma često dolazi do potresa, u Belgiji nešto rijeđe te stoga smatramo da smo to dobro uvrstili u ovaj predlog. Imam dojam da ste zatražili od nas e, uvođenje i dodatnog broja elemenata kako bi ovaj predlog bio e, jasniji i potpuniji za zaštitu potrošača. Mi nismo htjeli ići tako daleko jer smatramo da postoji dosta različitih pristupa u državama članicama po pitanju tko treba štititi potrošače. Zato i jesmo predložili jednu e, minimalističku definiciju i minimalnu razinu usklađivanja i rekli smo da se ovim štite oni kojima je e, zaštita potrebna i e, uz to još tražimo transparentnost, ali ne idemo do toga da ujednačimo u potpunosti ovu definiciju. Smatramo da to nije potrebno jer postoji dosta razlika u državama članicama. Mjere koje e, se nalaze u nacionalnim planovima nisu jasno definirane. Ono što mi kažemo u našem prijedlogu je da prioritet treba biti dat E, tržišnim mjerama. A netržišne mjere e, mogu biti tu iznimno, ali ne kao pravilo. Što e, ne znači da će mjere definirati lobby, već nacionalne vlade će biti te koji će odlučiti o tome što će sadržati nacionalni plan za pripremljenost nakon postupka savjetovanja sa svim e, dionicima, dakle i iz industrije, ali isto tako i predstavnicima potrošača. Na taj način ćemo zajemčiti da e, te mjere neće osmišljavati e, lobiji, već da će te mjere biti utvrđene zaista na jednoj političkoj razini, uzimajući u obzir ove široke konzultacije. I posljednje što želim spomenuti su mogućnosti jamčenja e, sigurnosti opskrbe. Mi nismo htjeli izmijeniti ravnotežu koja već postoji, mi tražimo jedan iskoordiniran pristup, ali ne želimo izmijeniti e, ravnotežu koja postoji po pitanju e, odgovornosti već danas. Ono što želimo uspostaviti je jedan iskoordiniran pristup uz regionalne sporazume država članica, ali istovremeno želimo e, ostaviti manevarski prostor svim sadašnjim akterima da obavljaju svoj dio posla. Dakle, to bi bili moji početni komentari, a naravno na raspolaganju smo vam e, za danju raspravu o ovom pitanju. Hvala najljepša. Ovo je e, zapravo točno ono o čemu smo govorili, dakle sigurnost opskrbe plinom. U našim definicijama smo mi predložili E, minimalnu zaštitu potrošača i potpunu usklađenost svugdje u Europi. Dakle, to je samo jedna od mogućnosti koju smo mi zatražili e, za usklađivanje ove definicije. Gospodin Flavio Sanonato, naš izvjestitelj, bi možda htio e, sažeti ovu diskusiju i dati još nekoliko komentara. Izvolite. Puno hvala. Iskreno govoreći mogu govoriti vrlo kratko, zato što e, ni su kolege i predstavnice komisije rekli sve ono što je potrebno kako bismo došli do pozitivnog rješenja. Dakle, i postoje svi uvjeti kako bi rad koji trebamo obaviti bio dobar. Naravno, postoji mogućnost toga da e, rad na ovim pitanjima rizika električne energije izazove i e, ispreplete se s čitavim nizom drugih pitanja. Morat ćemo dakle to rješavati, a istovremeno paziti da ostanemo u okviru naših nadležnosti. Hvala lijepa i uskoro ćemo se naći i govoriti o inicijativama koje daju e, objašnjenja o svemu onome što je vezano za ovu problematiku. Hvala. Što se tiče vremenskih rokova, 21. i 22. 6. to su datumi kada ćemo razmatrati e, nacrt izvješća, 6. je rok za e, amandmane. E, amandmani će se razmatrati 25. rujna, a na odboru ITRE će se glasati o ovom izvješću 11. Ovo je predlog u okviru paketa za čistu energiju i smatramo da je ovo jako važan zakonodavni predlog. Hvala vam svima. Sada prelazimo na sedmu točku našeg dnevnog reda u kojoj ćemo govoriti o Agenciji Europske unije za suradnju energetskih regulatora. Ovdje imamo izvjestitelja, kolegu Mortega Hemlega Petersena. Ovo je prijedlog koji je zapravo e, dio paketa čiste energije za sve europljane kao i prethodni prijedlog o kojem smo raspravljali i kao takav je usko povezan sa drugim zakonodavnim prijedlozima istog ovog paketa. Naročito onima koji su e, koji se tiču e, revizije tržišta električne energije. Ovo je predlog e, kojim želimo ažurirati e, zakonodavstvo o Agenciji za suradnju energetskih e, regulatora kako bismo dakle, ažurirali ova pravila od osnivanja agencije. Naša odluka u ovom području će biti jako važna jer moramo vidjeti dokle želimo ići, koliko daleko želimo ići sa ovim novim prijedlozima i kako to sve prilagoditi već postojećim odredbama koje su na snagu a isto tako moramo to uskladiti sa e, tržištima, sa pravilima E, tržišta električne energije koji su predloženi u e, paketu čiste energije. Mi moramo dakle odlučiti e, u kojem smjeru želimo ići i koliko daleko želimo ići. Imamo dakle prvo našeg izvjestitelja gospodina Petersena koji će nam održati prvo izlaganje, a nakon toga izvjestitelj u sjeni. Um, Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Kao što znate, E, u našem interesu je imati stvarno unutarnje tržište i na području električne energije i mislim da e, možemo sasvim iskreno reći da kako bismo imali zajedničko tržište moramo imati i zakonodavni okvir koji će nam pomoći da stvorimo to tržište. Uloga Agencije za suradnju energetskih regulatora je važna kako bi zajamčila dobro funkcioniranje jedinstvenog tržišta za električnu energiju koje ide svima nama u korist i potrošačima i malim i srednjim poduzećima i velikim poduzećima i industrijskim granama i to je jako važnost e, budućnosti ovog tržišta će e, se zasnivati i na udjelu e, energije iz obnovljivih izvora energije. Ovo tržište će nam omogućiti da još bolje koristimo naše energetske izvore i upravo zbog toga pozdravljam ovaj novi predlog. Ovdje se spominju različiti načini e, rješavanja i izazova s kojima se danas suočava agencija ACER i e, veoma rado ću čuti što moje kolege imaju reći o tome. Na samom početku se želim zahvaliti komisiji na ovom predlogu. Ovo je zapravo revidiranje, a ne sasvim novi predlog e, nadležnosti agencije ACER također samo ime agencije ACER e, je ime koje označava E, Agenciju za suradnju energetskih regulatora i tri teme su po mom sudu ovdje najbitnije. Najprije izmjene u postupku donošenja odluka u ACER-u, drugo pitanje e, financiranja i kadra u ACER-u i treće e, struktura regionalne suradnje. Što se tiče izmjena donošenja odluka u ACER-u, mislim da trebamo pobliže e, sagledati e, novi model koji je predložen kao i e, rješenja ako želimo imati dobro funkcionirajuće unutarnje tržište, moramo imati agenciju koja će biti jaka i koja će moći reagirati brzo i na transparentan način, što znači da moramo izbjeći e, bilo kakve suvišne administrativne prepreke i da mora postojati dobra suradnja unutar agencije i mi smo ovdje predložili e, sve mogućnosti za e, dobro donošenja odluka koje će nam omogućiti dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Druga točka koja se tiče e, financiranja ACER-a i kadra ACER-a je nešto što se tiče ograničenosti izvora, a i sagledavanja mogućnosti dobrog rada ove agencije u tim ograničenim uvjetima i kadra i e, financijskih izvora. O tome smo dosta raspravljali proteklih nekoliko godina sa agencijom i došli smo do rješenja za e, financiranje ACER-a i mislim da tu možemo imati različite e, pristupe a e, da možemo agenciji dati mogućnost e, naplate određenih e, naknada. Možemo o tome raspravljati detaljno još, ali u svakom slučaju mislim da je ovo jako važno pitanje. Treće, e, suradnja, e, regionalna e, suradnja TSO-ova, dakle operatora prenosnog sustava, oni su ključni za dobro funkcioniranje, no međutim to se ne može regulirati na nacionalnoj, već samo na regionalnoj razini. ACER može biti zadužena agencija koja će biti nadležna za nadzor ove suradnje, ali kako bismo to omogućili toj agenciji, toj agenciji moramo dati dati e, mogućnost zaprimanja podataka koji su nužni za nadgledanje ove suradnje. E, što se tiče poboljšanja e, tržišta, moramo zajemčiti da ovo tržište zaista ide u prilog svim europljanima. Ovo je jako bitna tema, kao što ste i vi to spomenuli, gospodine predsjedavajući, povezana je sa drugim e, zakonodavnim predlozima e, paketa za čistu energiju, te moramo cijeli ovaj paket sagledati e, zajedno kako bismo zajamčili da odredbe ovog zakonodavstva budu u skladu s odredbama drugih zakonodavstava. Stoga se unaprijed veselim komentarima koje ću čuti od drugih kolega i nadam se da ćemo imati jedan vrlo konstruktivan pristup. Hvala najljepša. U ime e, Pučana, izvjestitelju u sjeni, gospodin Žojl. Gospodine predsjedavatelju, hvala vam lijepo. Također zahvaljujem i izvjestiteljima, e, izvjestitelju, ali i svima s kojima smo vodili rasprave o ovome. Da bismo imali funkcionirajuće unutarnje tržište, potrebna je dobra suradnja i potrebno je funkcionalno zakonodavstvo. Pitanje koje se ovdje postavlja jeste jesu li propise koje imamo dostatni ili ne. Jesu li dostatni da bi unutarnje tržište funkcioniralo ili ne. Pitanje sam postavio svima s kojima sam do sada razgovarao i postavio sam pitanje zapravo gdje se pojavljaju, pojavljuju problemi. I uvijek tu dobijem dvije napomene. Dakle, na pojedinim međunarodnim e, ponekad između zemalja članica imamo određene probleme u e, samoj e, trgovini između zemalja. Primjerice, uzmemo za primjer Njemačku i Dansku. Hm, pogledamo li to malo podrobnije, onda vidimo da to nije vezano za suradnjom ili boljim nadzorom, nego jednostavno ne funkcionira. Jer ako na jednom mjestu imamo veliki input električne energije, a na drugoj strani nemamo dostatno izgrađenu infrastrukturu, onda to ne funkcionira i to se neće riješiti dobrom, boljom suradnjom, nego većom mrežom, većim mrežnim kapacitetom. I to je ono što nam potrebno. veća veći mrežni kapacitet a ne jača suradnja. Dakle, ovdje čujemo, treba nam veće nadležnosti, potrebno za nove institucije, ali ne, ne, ništa od toga neće pridoniti rješenju problema ako nemamo izgrađene mrežne kapacitete. E sada, kažu to ne ide tako brzo, pa onda se pitam, a zašto ne? Dakle, što ćemo napraviti? Ili ćemo davati dodatne ovlasti ili ćemo jednostavno postaviti rokove i time ubrzati sami, sami postupak, sami proces. E, dakle, mene smeta to što komisija na političke rasprave uvijek kaže treba nam jača, intenzivnija e, institucionalna, jače, intenzivnije institucije u Europskoj uniji. Međutim, to nije rješenje problema. I time dolazim do treće točke. Ako želim da suradnja funkcionira, je li onda uistinu pametno da se ovdje kaže da odredbe e, koje imamo o zastupljenosti zemalja u ACER-u, dakle da svaka zemlja ima jedan glas i da za odloženje odluka nam trebaju dvije trećine glasova. Je li to dozadno ili nam treba jednostavna većina kao što je novo predloženo? Dakle, mislim da ni tu neće ćemo sada poboljšati funkcioniranje, jer glavni problem leži u e, glavni, e, dakle glavni problem nećemo riješiti time što u središnicu prenosimo sve ovlasti, a zapravo e, smanjujemo ovlasti onih decentralnih jedinica, Oni zapravo, oni zapravo provodi najveći dio posla. I stoga bih htio upozoriti na ovo mislim da postoje i bolja rješenja za postojeće probleme. Jer ako postavite pitanje s koliko ste se problema suočili, bojim se da ih tu nema puno. Pa stoga, ako nije bilo problema, čemu sve ovo? I to sada u ovom kontekstu u Europi gdje su građani i onako vrlo osjetljivi i alergični kada čuju E, za prijenost kompetencija. Stoga, pametno, bilo bi dobro razmisliti je li ovo uistinu potrebno, a ja bih rekao ovdje to nikako nije. Hvala najljepša, gospodin Pohe u ime, kluba SND. Hvala, hvala gospodine predsjedavatelju. E, prema mom mišljenju, ovaj odbar je već dugo vremena ukazao, ukazivao na e, potrebu širenja ovlasti agencije ako ona i nadalje treba e, zadržati svoju ulogu na energetskom tržištu. pogotovo uzimajući u obzir sve veću važnost alternativnih izvora energije, to vrši dodatni pritisak na suradnju između nacionalnih regulatora. Dakle, ograničavanje nadležnosti agencije, to je ono što ovdje imamo sadržano u prijedlogu komisije, to je ono što možemo pozitivno ocijeniti, a podjednako tako pozitivno ocjenjujemo i pojednostavljivanje pravopisa, odnosno pravila donošenja odluka. No, postoje tri područja s kojima se trebamo pozabaviti u predstojećim raspravama. Kao prvo, regionalna suradnja nacionalnih regulatora. Potom e, regionalni operativni centri često su izloženi kritici i to ne samo iz perspektive upravitelja mrežama, nego također i e, od drugih strana. E, I to je nešto što bismo također trebali uzeti u obzir u našim raspravama. Potom, e, druga točka, neovisnost agencije. Prema mom mišljenju, agencija ne smije podlijegati političkom e, diktatu, bilo da je riječ o, o europskim ili nacionalnim političkim tijelima. I to je po mom mišljenju nešto što moramo imati na umu. I kao treće, nešto što je možda najosjetljivije pitanje, a to je pitanje financiranja agencije. Kako zajamčiti dostatne, e, dostatne financije za njeno neovisno djelovanje i da bi ista ta agencija mogla ispuniti sve svoje zadaće. Prema mom mišljenju bilo bi optimno kada bismo za određene aktivnosti agencije mogli uvesti naplaćivanje određenih naknada. Hvala lijepa na pažnji. Hvala najljepša gospodin Henkel u ime EKR-a. Da, evo, govorit ću njemački jer sve je na njemačkom, evo, mala iznika. Kao prvo, dopustite nekoliko općih e, komentara. Mislim da je unutarnje tržište nešto najbolje što je Europska unija postigla svih ovih godina. Mogli smo čak reći da Europska unija ne bi postojala bez zajedničkog unutarnjeg tržišta. Druga napomena odnosi se na energetsku zajednicu i unutarnje energetsko tržište. To je ispravan cilj cilj Europske komisije. Međutim, Europska komisija ovdje se suočava sa određenim problemom, jer s jedne strane želimo unutarnje tržište i kada je riječ o energetskom sektoru i kada je riječ o drugim e, područjima unutarnjeg tržišta, kažemo, drago nam je da to postoji, ovdje pogovorimo o određenim nacionalnim nadležnostima. To je nešto što se neprestano javlja u našoj raspravi. I kao treće, u Lisabonskom ugovoru je, imamo načelo subsidijarnosti i to je nešto što mi kao kum želimo e, također i dalje imati. E sada, kada uzmemo, e, ako želimo odstupiti od načela subsidijarnosti, zato što mislimo da bez toga možemo bolje, tada Ruska komisija to mora dokazati, a ne oni koji žele ostati pri onome što je do sada postojalo. Ali mislim da Europska komisija ovdje ima vrlo dobre argumente Europska komisija ne želi samo zajamčiti sigurnu opskrbu, nego također i ojačati tržišno natjecanje. I to je važan aspekt koji ne smijemo ovdje zanemariti. E, dopustite da ovom prilikom također kažem da izvješća o prestanku opskrbe električnom energijom, primjerice u siječnju sada se koriste e, kao obrazloženje zašto određene ovlasti treba ostati na, na nacionalnoj razine, No, mislim da možemo argumentirati upravo i suprotno i da bi to e, komisija trebala i učiniti. Naime, da smo imali sustav kakav se sada predlaže, tada e, vjerojatno taj rizik bi bio znatno niži. Naravno, moramo još raspravljati ili ovaj prijedlog uistinu u skladu s načelom subsidijarnosti i mi ćemo to također učiniti u okviru našeg e, kluba. Mi ćemo e, pomno pratiti e, sve to, a mm, nekoliko riječi i o neovisnosti i transparentnosti agencije. To je nešto što treba zajamčiti i mislim da imamo u također i druge gremije za nadzor u Europskoj uniji, gremije koje koje nadziru e, pošteno tržišno natjecanje i mislim da je tako što moguće također i na e, ovom jedinstvenom energetskom e, tržištu. Hvala, gospodin Tomas u ime gospodina Škrca. Da, evo, ja ću danas govoriti na njemačkom. Gospodin Henkel je u pravu da postoji određena kontroverza između nacionalnog energetskog miksa i e, europskog e, ujedinjenog energetskog tržišta. Da, ovo zapravo, mislim da se ne nalazimo u jednom povijesnom razdoblju u kojem je to moguće, ali sada je pitanje što je e, gospodarski pa pametno. Razmjena električne energije između Portugala i Estonije nije moguća, ali imamo razmjenu između e, Njemačke primjerice i Francuske. Francuska bi bilo iz električne energije bez suradnje. Dakle, što imamo? Imamo regionalna energetska tržišta i ta regionalna energetska tržišta imaju smisla i to je ono što je dokazano i zapravo povezivanje primjerice e, Njemačke, zemalja Beneluxa, Francuske, Austrije i e, Danske dovodi do toga da imamo povoljne cijene električne energije. I mislim da je zapravo tu i u jugoistočnoj Europi možemo napraviti nešto slično. Dakle, ono što nam treba jeste regionalna prekogranična e, suradnja. To je ono što ekonomski ima smisla i to je ono što je politički smisleno. No, ako dolazimo do takvog zaključka, onda nam treba također i netko ko će jamčiti da regionalna suradnja e, se e, ne dovede do postojanja različitih propisa. E, da, primjerice, jugoistočno energetsko regionalno tržište nema drugačija pravila nego primjerice tržište njemačke i francuske zemalja Beneluxa. Naime, to je nešto što e, ne mogu odraditi nacionalna tijela. Dakle, nacionalna tijela imaju druge za zadaće i ovdje trebamo zapravo nekoga na e, europskoj razini. I stoga mislim da ono što trebamo postići sa ACER-om jeste jačanje regionalnih energetskih tržišta te e, nadalje dati e, um, zadaće e, da nadzora ovoj agenciji, pri čemu to neće postati nekakva super agencija. Evo, to je onaj izazov koji je pred nama. Herbert je naravno u pravu kada govori o tome da je potrebno izgraditi mrežne kapacitete i u Njemačkoj zapravo Njemačka ne može otvoriti svoje granice energetskog tržišta ako ne postoje dostatne, kapaciteti kapacitete mreža. Međutim, ono što nam je potrebno jesu dvije stvari. S jedne strane rokovi, ako ni to neće biti dovoljno, onda nam treba nekakav ultima ratio, dakle, netko ko će regulirati sporove između dvije ili tri zemlje. Dakle, trebaju nam i prekogranična pravila za situacije kada određeni rokovi nisu, zadani rokovi nisu dostatni za rješavanje e, situacije. Upravo tu vidim ulogu e, ACER-a. Naravno, treba nam minimum protoka informacija i naravno e, ta agencija mora imati doslovna financijska sredstva. Dakle, besmisleno je ekonomski gledano da na tržištu vrijednom nekoliko milijardi eura da ne možemo pronaći nekoliko milijuna za e, potrebe agencije koje ćete zajamčiti minimalne standarde. Dakle, kada imamo insider trading e, i slično, Dakle, svaki put kada se razotkriju takvi slučajevi, to utječe na povjerenje građana u unutarnje tržište. Imali smo, donijeli smo odgovarajuće zakonodavstvo prije tri godine, a sada ne možemo pronaći dodatna sredstva kako bismo e, mogli financirati ovu agenciju. Dakle, ekonomski to nema smisla. Dakle, s jedne strane imamo dobiti od nekoliko milijardi, ali da bismo mogli imati ujedinjeno tržište, moramo imati dostatna sredstva za ACER. To ne treba biti nekakva super agencija, ali mora imati određene ovlasti. Hvala. Hvala najljepša, gospodin Kokliček. Hvala gospodine predsjedavatelju. Da, slažem se sa govornikom koji je rekao da ne trebamo jačanje ovlasti agencije koja odgovara komisiji. U ovom trenutku agencija e, ima određene zadaće koordiniranja. Dakle, to već imamo, to je nešto što je već zajamčeno, agencija može, e, djeluje kao koordinator, a ono što agencija ne može jeste sljedeće. Agencija ne može narediti da se energetske mreže povežu među e, zemljama članicama Europske unije i dakle agencija neovisno tome koliko, koliko jake oblasti ona ima, ona tu ne može napraviti ništa. Ne možemo sada ovdje Mm, stvarati novu agenciju koja će imati ovlasti da nešto naredi, a da nema ovlasti da također zajamči provedbu onoga što je naredila. I imamo agenciju, mm, koordinacija dobro funkcionira, suradnja dobro funkcionira, ali dokle god e, mrežne kapacitete u Europi nisu dosadno izgrađene, nema nikakvog smisla ovoj agenciji davati nove ovlasti. To zapravo ne vodi nikamo. E sada jasno razgraničavanje oblasti, mm, to je u redu, to možemo ovdje precizno formulirati, formulirati na koji način se provodi suradnja. Možemo to jasno, precizno staviti. Regionalni centri, to je ono što je vrlo važno. Do sada smo imali bilateralne odnose među susjednim državama, razminjivati informacije. No ono što nismo uspjeli jeste da nakon pristupanja Mađarske, Rumunjske i Hrvatske Europskoj uniji da se koordinira upravo taj dio energetske mreže. I do sada, dakle, 30 godina nakon ujedinjenja Njemačke, nema nema niti koherentne e, sve njemačke energetske mreže. Međutim, Europska agencija, koliko god snažna ona bila, ne može to riješiti. Zapravo, takvo dakle, viđenje je zapravo jedno vrlo naivno viđenje same situacije. Što se tiče financiranja, mislim da je financiranje do sada bilo vrlo dobro riješeno i ne vjerujem da nam ovdje treba nova financiranje nove E, središnje agencije samo zbog toga što je Europska komisija nije dobro radila. Sada, energetski miks, neki od kolega su to spomenuli. Energetski miks zapravo nije glavni problem. Nije pitanje kako se proizvodi energija. Ako imam dovoljno vode, imam hidroenergiju, ako imam dovoljno vjetra, onda mogu e, izgraditi e, parkove s e, vjetroelektrana. Ako imam dovoljno sunčanih dana, koristit ću fotovoltaik. Međutim, e, to na takvo nešto ne može utjecati agencija na tome koliko ona dobro bila. Kada je riječ o energetskom miksu, riječ je samo o tome da dotična zemlja može proizvoditi odgovarajuću količinu električne energije. E, loše je to što je Bugarskoj zabranjeno daljne vođenje, odnosno daljni rad e, nuklearne elektrane i da e, zapravo gašenje nuklearne elektrane znači korištenje dodatnih izvora. moramo vidjeti isto tako kako ćemo koristiti mnoge dakle, nacionalne mreže. S nama je e, gospodin Florian Ermakola, on je predstavnik glavne uprave Energy. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Što se nas tiče, ključno bi bilo da e, tržište električne energije bude učinkovitije i zato mislimo da je najbitnije imati bolju koordinaciju između operatora prenosnog sustava. Ako idemo ka većoj regionalnoj suradnji e, operatera prenosnog sustava, onda ćemo e, zakonodavni okvir e, u većoj mjeri prepustiti nacionalnim regulatornim tijelima ali istovremeno ćemo imati platformu koja će omogućiti suradnju, a ta platforma će zapravo biti ACER. I to je ono što e, nas vodi ka tome da tražimo e, nova financijska sredstva za agenciju kako bi mogla obavljati ove nove ovlasti, nadležnosti i kako bi e, mogla promovirati jače unutarnje tržište i bolje nadgledanje TSO-ova. Hvala najljepša Europskoj komisiji koja je e, se nadovezala na ono što sam ja rekao, jer naravno da su operatori prinosnog sustava jako bitni i za opskrbu plinom i električnom energijom, a ne samo regulatori, a agencija ima drugačiji pristup e, glede ovog pitanja, toga smo svi svjesni, ali mi moramo zaista imati jedno cjelokupno zakonodavstvo koje će biti nužno za naše tržište, a ne e, ne imati previše e, propisa kojima ćemo onemogućiti dobro e, funkcioniranje. Sada predajem riječ izvjestitelju gospodinu Petersonu koji će reći nekoliko riječi. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući i hvala svim kolegama koji su dali svoje mišljenje o ovom dosjeu. Mislim da su neka od ključnih pitanja E, bila pitanja o kojima smo raspravljali, kao što je i gospodin Henkel rekao, mi sada imamo ovu dilemu, želimo imati energetski miks koji je u nadležnosti država članica, želimo imati i regionalni pristup ovoj suradnji, moramo zajemčiti postojanje stvarnog energetskog tržišta i zato moramo ovo podrobnije razmotriti i sasvim je sigurno da tu imamo dosta materijala, imamo procjene, imamo procjene utjecaja koji pokazuju da stvarne prednosti postoje i da je potrebna jača suradnja na određenim područjima, a to moramo sve precizirati. Gospodin Rojl je govorio o subsidijarnosti. Ako postoje eh, prednosti koje želimo ostvariti. To su prednosti koje ćemo postići kroz jaču suradnju e, i kroz e, preko e, graničnu suradnju, na primjer na regionalnoj razini. Želim se zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni i unaprijed se radujem budućoj suradnji na ovom pitanju. Hvala. Hvala svima deadline. Izvješće u sjeni, izvješće, prijedlog izvješća bit će 10.11. srpnja, a dva mjesta kasnije će se o tom odglasati, a dakle je dakle, do 6. E, rujna u podne, umeđu su naravno praznici, na itre ćemo glasati 20. studenog, a na plenarnoj sjednici se još ne zna kada će se glasati. Htjeli bismo dakle da e, do sudanog to sve dovršimo. Hvala. A sada osma točka dnevnog reda, a to su informacije o e, trenutnim pregovorima. Odgovor, Prvo je o opskrbi plinom, a drugo o uredbi prima. Ako mi dopustite, ja ću najprije govoriti o sigurnosti opskrbe plinom. Održan je treći trijalog 27. ožujka. Četvrti trijalog e, e, će se održati u srijedu ovog tjedna. Na posljednjem sastanku e, trijalog je toga dana trajao gotovo 9 sati, ali došlo je do značajnog napretka u pregovorima na čitavom nizu polja. Najprije e, napredovalo se pitanju solidarnosti i o tome kako da se na ispravan način štite e, zaštićeni potrošači. Ranije se već dogovorilo o definiciji zaštićenih potrošača. Zatim vrlo značajno pitanje regionalne suradnje, e, koridori za opskrbu u e, izvedenim situacijama. E, zatim imali smo regionalni prijedlog Europske komisije. A govorilo se i o uključivanju mjera energetske učinkovitosti za slučaj sigurnosti opskrbe klinom, to je nešto što bi moglo zaista biti vrlo važno u budućnosti. Imamo bitnih i velikih problema vezanih za pravila o obavještavanju i razmjeni informacija. A, dakle, spremni smo za posljednji trijal koji će se održati za dva dana. I stalno smo u kontaktu mi izvjestelji u sjeni. Znamo i da se na vijeću jako intenzivno radi na tim pitanjima i nadamo se da su i oni spremni završiti ovu tematiku ovog tjedna. Naravno, sve dok se sve ovo ne završi u potpunosti, ne možemo to izvjesno reći. Dakle, e, preko sutra će se održati četvrti trijalog. Ne znam, imate li kakvih pitanja, želite li nešto dodati? Gospodine Turmes, izvolite. Pa mislim da zapravo nemam ništa reći o samom sadržaju, ali sam se htio e, Jeržiju zahvaliti kao izvjestitelju Europski parlamentima jako dobro organiziranu strategiju pregovora i e, zaista e, smo išli što smo dalje mogli na prošlom sastanku, a ovaj tjedan bit ćemo ponovno ujednjeni i mislim da ćemo napredovati. Jedan od problema kojim se bavimo jest e, koliko informacija trebamo dobivati u ugovorima kako bismo imali dobar pregled potreban za planiranje izvanrednih situacija. To će biti vruća tema i trebali bismo pobijediti po tom pitanju. Hvala lijepa. Pristup e, u Europskom parlamentu je zaista dobar. Jako smo ujednjeni i uvijek je lakše e, tako pregovarati s vijećem. Slično je bilo kada smo pregovarali o paketu telekomunikacija i o čitavom pitanju roaminga. Tada je Europski parlament zaista bio istog mišljenja i onda je to puno lakše. A isto vrijedi i za sigurnost opskrbe plinom. Zahvaljujući izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni zaista imamo vrlo dobar pristup. To je važno za naše građane, ne samo za one zaštićene potrošače, već za sve građane, za mala i srednje poduzeća i za industriju općenito. Toliko dakle o sigurnosti opskrbe Polinom Sljedeća točka dnevnog reda, prima, oprostite gospođa Sekula, koje, koliko sam shvatio, upravo ste došli izravno sa aerodroma. Hvala što ste došli. Dakle. 11. travnja sastavili su se tri institucije na neformalnom trijalogu e, o, uredbi prima, dakle ulaganja u sredozemno područje Međutim, e, vi ste sve ovo ostvarili i e, svi e, izvjestelji u sjeni. Prema tome, izvolite. Hvala lijepa. Jako mi je drago da možemo 18. dakle, o svemu što se dogodilo 18. travnja kada smo uspješno priveli kraju trijalog o uredbi prima, odakle o inovacijama i istraživanju na području sredozemlja. Prima pokriva veliki dio sredozemlja i predstavlja jedno od rijetkih pokušaja za znanstvene pregovore u koju šla Europska unija. Radi se o znanstvenoj diplomaciji koja pomaže da se bavi pitanjima migracija, povrata migranata, a isto tako i pitanjima vezane za opskrbu vodom, o poljoprivrednim proizvodima i bavi se s tim pitanjima sa e, znanstvenog, e, tehničkog i političkog stanovišta. E, prema ovlastima mandata odbora ITRE zaista smo pokušali jako zagovarati sadržaj tog znakodavnog teksta i i omogućiti da se politička pitanja e, riješe na pravi način. I tu bi se dakle dogovaralo o e, ljudskim pravima koje bi trebalo priznati pravo primjerice na pitku vodu. A isto tako i da stanovnici e, e, tih krajeva moraju moći dakle biti u tom opskrbnom lancu hranom i vodom. Govorili smo o inovacijama, o istraživanjima, o tehnici, o glavnim tvrtkama koje su u to uključene. Održili su se mnogi važni sastanci na tu temu. Pokušali smo također imati pristup koji će osigurati da se financiraju svi važni aspekti prime koje sam upravo spomenuo, a isto tako da se time dobro upravlja. E, zaključno, kada se radi o društvenim aspektima, e, moram reći da zahvaljujući primi, da zemlje poput Alžira, Turske, Slovenije i Hrvatske će sada moći također u tome sudjelovati, pa će tako u tome sudjelovati 18 zemalja ukupno. E, Portugal, koji je već dulje u tome, povećat će razinu sudjelovanja. To je zaista dobro. Sadašnji proračun će iznositi oko 20 milijuna eura što je stvarno bitno kako bi države članice, e, nove članice mogle u tome sudjelovati. A istovremeno to će nam omogućiti i određen uspregu s e, programom e, Obzor. Jako mi je drago kako je sve proteklo. Želim se zahvaliti kolegama iz parlamenta. Želim se zahvaliti malteškom predsjedništvu koje su jako puno e, napravili. Zahvaljujem se vama, predsjedniče odbora i svim drugim kolegama i tajništvu odbora ITRE. Kao i svim e, suradnicima iz političkih klubova kada se o tome bude glasalo e, u lipnju. Nadamo se da će sve biti uspješno riješeno kako bi ove zemlje koje su se odnedavno priključile mogle e, učinkovito sudjelovati u tome. Nadam se da će to biti dobro e, za taj dio Europe, za sredozemlje i da će to sve zaživiti 2018. Hvala lijepa. Nitko se drugi više ne javlja za riječ, pa prema tome vama kao izvjestiteljici čestitam. Čestitam svim izvjestiteljima u sjeni. Izvrsna se surađivalo i zaista na svemu se vrlo brzo radilo. Polučili ste dobre rezultate i imate u rukama jako dobro zakona, jako dobar zakonodavni dosje i jako mi je drago kako su svi iz odbora ITRE dobro surađivali. Hvala lijepa. Evo, dragi prijatelji, sutra u 9 ujutro održit će se sastanak koordinatora, a u, 9, e, u 10 sati ćemo glasati, dakle, svi mi u ovoj istoj dvorani u kojoj smo i sada. Hvala lijepa, vidimo se sutra ujutro. Evžen, coming as